radom. Zapisnik jučerašnjeg sastanka te tekst koji je usvojen eh, je sada na raspolaganju. Imamo li komentara? Ne vidim ih.